Finski zastupnici najavili su izbor gospođe Pirko Ruone Ledner kao članice Europskog parlamenta koja će zamijeniti gospodina Sampotero od 27. travnja 2015. Želim dobrodošlicu kolegici i e, samo bih naglasio da ona može